veljače od 9 do 14 sati od 15 do 17 e, sati. Dnevni red je objavljen na web stranicama Europskog parlamenta. Ovime je dnevna sjednica zaključena. Želim vam ugodnu večer i laku noć. Do sutra ujutro.